Zahvaljujem i komisiji na pozitivnom stavu te vijeću na njihovoj otvorenosti i nadam se da ćemo ubrzo dovršiti rad na ovom dosjeu. Hvala kolega Antolin, zaključujemo raspravu, glasovat ćemo o ovoj direktivi nešto kasnije, odnosno od podneva. Dakle, prije nego krenemo na e, sljedeću točku, htio bih vas obavijestiti da e, je Mikael Natres otišao iz e, naš kluba od 9. rujna i sada e, je nezavisan zastupnik što se tiče, a sada imamo na dnevnom redu izvješće gospođe Mekati o trgovanju na temelju povlaštenih informacija, manipuliranju tržištem, zlouporabi tržišta. Riječ ima gospođa McCarthy, četiri minute kao izvjestiteljica, izvolite. Hvala lijepa, kako i uvijek želim e, staviti na zapisnik, da tako kažem, zahvalnost svima, povjeniče e, Irskom predsjedništvu, svom našem osoblju, stručnicima koji su jako puno radili, da mi pomognu kao izvjestiteljici predati ova nova pravila o zloporabu tržišta. Želimo tvrđa, sveobuhvatnija pravila koja će pomoći high-tech financijskom svijetu koji brzo ide naprijed. E, danas je peta godišnjica e, e, kolapsa Lehman Brothers, a to je zapravo pokrenulo jedno turbulencije u globalnom financijskom tržištu ali neke stvari koje su uzrokovale tu krizu i dalje ostaju u financijskom svijetu posebno se te zloporabe i dalje vide u naslovima u tisku a ova pravila su e, e, glavna za program financijske reforme e, obnove i vraćanja povjerenja na tržištima. To su pravila koja su bitna kako bismo se pobrinuli da se bavimo onim problemom koji jedan financijski komentator opisao kao pohlepo u financiranju nasuprot razumu i odgovornosti E, dakle, imali smo e, manipulaciju tržištem i pohlepom najgore vrste, a to se nalazi u e, podlozi 350 milijuna derivative izvedenica i velikoj količini zajmova postojeća pravila o zloporabi tržišta ne pokrivaju e, sve potrebno i kao rezultat toga velike novčane kazne i nametnuo je, nametnuo je američki regulator koji je provodio kazneni progon u sad u ime ministarstva pravosuđa glavno pitanje možemo li u tim pravilima zahvatiti mogućnost za tržišnu zloporabu da li su dovoljno e, e, oštra da sankcioniraju i odvrate od takve zloporabe e, mi ne mislimo da je najbolje to da se izruče naši građani u SAD gdje će imati oštrije sankcije nego danas želimo proširiti opseg tih pravila e, to je jako važno i, e, je relevantno za spekulacije koje sada vidimo u tržištu energentima u sektoru e, plina i nafte i na tržištima deviznim tržištima tu trebaju tvrda pravila više sankcije kazne i trebamo predvidjeti bitnu E, zaštitu zviždača e, kako bi e, isto tako kako bismo mogli pratiti kazneno goniti zloporabu tržišta teško je prikupiti dokaze pa zato kolege tražim da glasujete kako biste poduprli ova pravila mislim da ozbiljno reguliraju nova tržišta platforme E, izvanburzovna trgovina, e, trgovinu e, izvedenice miču prepreke učinkovitoj provedbi i povisuju pravnu sigurnost kako bismo bili sigurni da svaka zloporaba tržišta može biti podvrgnuta kaznenoj sankciji. kolege mislim da smo poduzeli prvi korak prema sustavu prekograničnog nadzora u jednom slučaju e, e, sudjelovalo je sedam e, država članica europske unije u prikupljanju informacija to je jako važan korak naprijed I, ovo je jasan znak onima koji namjeravaju provoditi zloporavu tržišta da europska unija nije blaga prema njima da nije utočište pa zato trebamo široku podršku za ta nova pravila koja ćemo danas izniti na glasovanje. hvala lijepa a sada e, povjerenik Barnije ima riječ u ime komisije i e, on ima priliku odgovoriti na izlaganje gospođe Mekatije. Hvala. Hvala. Sada možemo izvesti <laughs> sve zaključke iz financijske krize. Prije svega što se tiče osoba koje su se ponašale na početku te krize, diljem te krize, niz godina bez ikakvog morala, bez ikakve etike i tako prouzrokovali propast e, milijuna e, građana i e, dužnika diljem svijeta. Krajem 2010. godine započela sam sa svojim angažmanom po ovom pitanju i <clears throat> zajedno smo izgradili arhitekturu kako bismo uveli transparentnost koja prije nije bilo, kako bismo uveli odgovornost, određena pravila, te isto tako na kraju krajeva pomalo morala na onim područjima gdje je ona u potpunosti nestala. Svi ti angažmani su u skladu s onime što smo odlučili na najvišoj razini, e, na razini e, zemalja G20 i u skladu sa međunarodnim preporukama e, Odbora za financijsku stabilnost, grupe JOSKO i drugih dionika. Sve smo to već spomenuli prije nekog vremena u Strasburu gdje su čelnici najvažnijih gospodarstva svijeta upravo to spomenuli. Na dnevnom redu u St. Petersburgu, na sastancima G20, je uvijek upravo ta točka, dakle što smo poduzeli po ovom pitanju u prošlih pet godina. Europska unija je sada u postupku realizacije onoga na što se obvezala. I e, zbog toga je dokument o kojem danas raspravljate, ovaj prijedlog uredbe, vrlo važan element što se tiče zlouporabe tržišta. To je nešto što treba donijeti veću odgovornost. Mi moramo usvojiti taj dokument zato što se svijet promijenio, kao što je rekla gospođa McCarthy. Financijska tržišta sa primanim instrumentima su e, sve detaljnija, raznolikija i moramo povećati kapacitete nadležnih službi da ih kontroliraju. A nedavno smo isto tako otkrili nešto što skoro nitko nije mogao očekivati, a to je taj skandal e, sa manipulacijom podacima iz skandala Lajborki. To je nešto što podriva povjerenje kako građana, tako i ulagača. Iz toga sam vam predložio da postrožimo sankcije s ciljem da odvratimo osobe od e, poduzimanja takvih djela i isto tako da prijetimo se zatvorskim kaznama za one koji se ponašaju na najskandalozniji način. Imamo i prijedloge kako bismo ubrzili, ubrzali tu, te odluke. 27. lipnja je vijeće usvojilo svoje stajalište i želim srdečno zahvaliti gospođi Ellen McCarthy, izvjestiteljima u Sjeni, gospodinu Tajn, gospodinu Klintz, te gospođi Swinburne. Zahvaljujući vašem radu smo mogli poboljšati kao što je to često slučaj e, ovaj prijedlog uredbe koja uključuje i ovaj razvoj na financijskim tržištima, prije svega nove platforme za trgovanje, dakle MTF platforme i OTF platforme. Zatim imamo i e, kote što se tiče izdavanja, kvote, pardon, što se tiče izdavanja toga. Te isto tako imamo kontrolu nad tim tržištima kako bismo učinili situaciju tako da e, samo uvođenje novih instrumenta bude popraćeno e, određenim postupkom odobrenja. Volatilnost tržišta sa primarnim financijskim instrumentima je isto takva da dopušta određen iz manipulacije i stoga mi je vrlo drago što možemo ići sada protiv ove zlouporabe tržišta kako, kako primarnih instrumenta, tako i izvedenica. Ovaj okvir uvodi vrlo značajne promjene. I prvi prijedlog koji sam vam e, izložio, a koji ste podržali se, e, tiče skandala manipulacijom Libora. I e, tu smo uveli vrlo strog nov okvir koje ću idući tjedan predstaviti u ime komisije. Dakle, ovo je jedan od vrlo važnih elemenata za borbu protiv zlouporabe tržišta. Radi se o detekciji, radi se o vrlo strogim sankcijama, radi se o eventualnim zatvorskim kaznama ako to treba. Radi se o tome da nadležne službe imaju sve kapacitete provoditi istrage, kontrolirati to tržište, naravno uzimajući u obzir vrlo različite pravne sustave pojedinih zemalja članica, te temena prava građana. Zahvaljujemo vam što ste poduprli poštojenje kazni. Da vam dam jedan primjer, uvaženi zastupnici, imamo mogućnost e, uvesti kaznu od 15% prometa i to je vrlo važan znak da ovakve manipulacije nisu prihvatljive. Znam da je parlament još ići dalje i e, uvešćemo klauzulu o reviziji koja će nam omogućiti da izvršimo određene promjene. Što se tiče e, sankcija, znam da e, parlament još uvijek raspravlja o tome i nadam se da ćemo sa litavskim predsjedništvom moći dovršiti rad na ovom dokumentu koji je dakle dio e, sa isto tako dokumentom MIF2 i e, vrlo se veselim budućoj suradnji u idućih nekoliko tjedana i mjeseci. Hvala vam. Sada na minutu gospodin Zeber u ime odbora za okoliš odbora Envi. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Europska unija se u borbi protiv promjena okoliša stvorila E, instrument vezan uz tržište, radi se o sustavu trgovanja emisijama, a e, time je pokriveno i e, time su pokriveni i 80% emisija koje se tiču mifida Sada ćemo regulirati ostalih 20%, dakle prije svega što se tiče primarnih financijskih instrumenata i izvedenica. Radi se o tome da ono što se inače tiče samo izdavatelja se ovdje tiče i samih sudionika u tržištu. Postoji obveza o razotkrivanju informacija, no to se tiče samo na one koji određuju cijene na tržištima. 7% sudionika u tržištu e, su odgovorni za 80% emisija koje pa koristi 20 tvrtaka. I stoga mislim da je potrebno donijeti e, odgovarajuća pravila i sankcionirati na pravilan način zloborabu tržišta kako bi to tržište moglo raditi na pravovaljeni način. Hvala vam u ime odbora Juri na minutu. Predajem riječ gospođi Aleksandri Tajni. Izvolite. Gospodine povjerenike, drage kolege i kolegice, vrlo mi je drago što u okviru regulacije financijskog tržišta možemo pokazati građanima da se jače borimo protiv e, zlopravi tržišta i trgovanja na temelju površnih informacija. Zahvaljujem e, izvjestiteljici što je uzela u obzir naše mišljenje, što tražimo e, granicu za otkrivanje trgovanja na temelju površnih informacija. Pritom uzimamo u obzir i razinu prihoda i E, opseg e, trgovanja na burzama u pojedinim zemljama članicama. Ne želimo imati e, imenovanje onda sankcije pod svaku cijenu, želimo zaštititi izviždače i želimo što se tiče trgovanja na temelju površnih informacija stvoriti okvir kako bi se to u praksi moglo odvijati na pravilan način, kako bi moglo biti regulirano. Mislim da je to vrlo velik uspjeh u okviru regulacije financijskog tržišta. Hvala vam. Sada idemo na krug govornika o ime kluba zastupnika. Kao prvo ime europskih pučana. Na dvije minute predajem riječ gospođi Ildiko Galpelc. Hvala lijepa, predsjedniče. Želimo ojačati povjerenje ulagača jer je to od e, velike važnosti na tržištu. Želim čestitati izvjestiteljici jer je zaista temeljito uravnoteženo pristupila toj stvari pitanjima kao što je neovlašteno trgovanje e, i manipulacija tržištom. i zapravo je dala i definiciju što to znači i e, obratila je pozornosti na pravila o nadzoru. Izvor isto tako dosta jasno pomaže e, boriti se protiv e, crnog e, sive ekonomije. Ovdje smo čuli prijedloge o direktivi metod koja će obuhvatiti sve opcije i pomoći postaviti okvir za borbu protiv zloporabe tržišta. Ja mislim da je izuzetno važno da imamo ovaj zajednički okvir i da imamo brojne ciljeve u u tom okviru. E, to će e, osigurati da imamo jedinstveni okvir e, kojim ćemo rješavati zloporabe tržišta i to će pojačati povjerenje ulagača. Još jedna vrlo važna stvar su financijski instrumenti, oni koji mogu biti podložni zloporabi recimo algoritmični algoritmi, ovdje e, tržište zapravo još nije regulirano. Ako gledamo e, kakva je definicija e, trgovanja na temelju povlaštenih informacija, moramo imati takvu definiciju jer takve informacije mogu biti zapravo takve da ih je lako zloporabiti. sudionici na tržištu moraju imati uvjete obznanjivanja informacija E, oni e, mogu, sve to može imati veliki utjecaj na određivanje cijene, na primjer kada e, govorimo o mjestu izdavanja moramo se pobrinuti da se svugdje primjenjuju jednaki uvjeti i treća stvar na koju sam vam željela svratiti pozornost je to zapravo možda nije nužno stvar koju trebamo podcrtati, ali to je namjera osobe koja sudjeluje u zloporabi, ali moramo i na to obratiti pozornost. Hvala vam našim naporima i naravno podržavam ove izvješće. Hvala lijepa. A sada u ime socijalista minutu i pol gospođa Evelyn Regner. Hvala vam gospodine predsjedavajući, gospodine Prveniče, kao prvo vam želim čestitati, želim čestitati Aven McCarthy i na njenom radu. Sada imamo po prvi put europsku definiciju e, trgovanju na temelju površnih informacija, imamo ojačanje nadležnih službi i imamo europski nadzor. Ono što je najvažnije na ovom zakonodavnom prijedlogu jest što stvara veće povjerenje u financijska tržišta i veću zaštitu ulagača. Povjerenje tu ima dvostruku ulogu i sudionici na financijskom tržištu moraju se moći osloniti na e, pravilnost ovim, e, ovih mjerila i limita. Ako vidimo da se Libor može manipulirati i ako vidimo e, ove, ova trgovanja vezana uz zamjene kreditnog rizika, onda su to skandali i renome financijskih tržišta opada. Povjerenje europskih građana i građanki možemo samo zadobiti ako sve zemlje članice na obvezujući način sudjeluju u tome i ako odredimo i vrlo stroge sankcije. Samo tako možemo zajamčiti integritet financijskog tržišta Europske unije. Ovaj prijedlog uredbe kaže da zlouporaba tržišta obuhvaća svako nepravilno ponašanje na financijskim tržištima. Sada ovu rečenicu treba, ovu rečenicu treba udahnuti život. Službe i zemlje članice općenito se pozivaju da sada reguliraju, na primjer, područje shadow bankinga, da e, donose odredbu oko toga i da ih primjenje bez odgode. Hvala vam na dvije minute u ime kluba zastupnika ALDE, gospodin Wolf Klins. Dragi povjereniče, dragi kolege, mogu se sjetiti još e, jednog vremena kada se zlouporabe tržišta i trgovanje na temelju površnih informacija smatralo džentlmenskim prekršajem e, i e, kod nas, a u SAD-u su već bile vrlo teške kazne propisane. Tek 2003. godine imamo prve sankcije kod nas, ali od tada se e, mnogo čemu promijenila situacija. Imamo najrazličitije financijske instrumente koje prije 10 godina uopće smo imali, imamo najrazličitije trgovinske platforme. I utoliko je važnije da se Europski parlament na temelju prijedloga komisije suoči s tom temom i mislim da ono što smo ispregovarali između parlamenta i vijeća, da je to stvarno dobar prijedlog koji nas pokreće. Imamo sada definiciju trgovanja na temelju površnih informacija, nadležne službe imaju veće ovlasti, mogu e, ne samo e, protiv pravnih e, osoba pokrenuti postupak, nego i protiv privatnih osoba. Isto tako je vrlo važno da financijski instrumenti, ali i zloporaba tržišta se tiče isto tako i na primjer određivanja cijena e, nafte i zemnog plina. Zviždači mogu vršiti svoju ulogu, a da se ne moraju bojati e, privatnih e, ili poslovnih sankcija. Unatoč tome nam prosi još dosta posla. Mislim da što se tiče prekograničnog nadzora, još imamo dosta toga što moramo poduzeti. Također smatram da nismo dosegli naš krajnji cilj ako nelegalne, nelegalna trgovanja ograničimo na, sa 5000 ili 10.000 eura, već moramo imati mogućnost pratiti razvoj i e, zapravo pregledati te brojke. A također moramo uzeti u obzir da imamo 28 različitih kaznenih sustava u EU. I stoga će e, kažnjavanje zlouporabe tržišta i na temelju površnih informacija biti nešto što će biti vrlo različito i u budućnosti. No, ovo je dobar temelj za danji rad. Hvala vam. Hvala u ime kluba zastupnika Cera na minutu i pol, gospođa Swinburne. E, e, jako e, sam e, zabrinuta da oni koji glasuju o ovoj uredbi misle da je to kraj priče. E, mnogo skandala E, koje smo vidjeli u cijeloj Europskoj uniji proteklih godina dogodili su usprkos toga što postoji već o tome zakonodavstvo, a isto tako i u državnim članicama i u zemljama diljem svijeta. Nije dovoljno imati pravila. Treba postojati djelotvorni nadzor i provedba. Nacionalne vlasti na terenu moraju jasno reći da neće tolerirati e, zloporabe u praksi, a isto tako i na visokoj razini moraju postojati i, i zaista jasno na odvraćajuća sredstva. E, razočarana sam što je ovo zakonodavstvo najviše što možemo dati. E, ljudi plaćaju samo to što postoji na određenim tržištima i to neće biti djelotvorno odvraćanje za neke igrače banke su krive za manipulaciju tržištima u SAD-u se govori o stotinama milijardi dolara ne e, na temelju onoga što ne nego na temelju kažnjava ih se na temelju učinka onoga što rade na druge dakle moramo čvrsto uspješno kazneno goniti pojedince i institucije nad svim našim tržištima u interesu povjerenja u tržište nadam se da će moja država članica a što je više moguće drugih iskoristiti diskreciono pravo koje su dobili i ići dalje i pobrinuti se da se financijski zločin ne isplati uključujući i kaznena sredstva a kada je potrebno i e, primjenu kaznenih sankcija. Lijepa, e, a sada gospođa Hvala lijepa predsjedniče. E, želim zahvaliti i gospođi McCarthy na poslu koju je obavila prije pet godina u rujnu e, vidjeli smo skandal sa Lehman Brothers i od tada svaki dan živimo sa problemima zloporabe tržišta, e, neovlaštenog trgovanja na temelju povlaštenih informacija, nedostatkom kapaciteta, transparenteta i morala. Mislim da moramo iskoristiti zapravo riječ, koristiti riječ nemoralnost jer manipulacije e, zapravo znače promjenu cijena, kamata, referentnih cijena, a ima još puno drugih zloporaba. E, u svim državama članicama svaki dan vidimo vijesti koje se objavljuju u medijima, u novinama o pojedincima, e, ustanovama koje su imali pristup povlaštenim informacijama i e, sada e, e, treba zapravo teško dokazati tako kazno i zapravo se radi o nekažnjavanjima vrlo rijetko ćete vidjeti slučajeve kažnjavanja trgovanja na temelju povlaštenih informacija E, ljudi e, e, zapravo ni ne skrivaju ugledne institucije zapravo se ne skrivaju samo zato što nosite odijelo što radite u uglednoj instituciji ne znači da vas se ne može poslati u zatvor i kazniti vas trebamo čvrste sankcije trebamo imati financijsko tržište koje služi društvu a ne da ga sramoti i da ide stalno u skandale hvala lijepa Gospodin Martin, jednu minutu. I e, diljem desetljeća smo vidjeli da imamo opet iznova sve veće skandale. Imamo skandal Libor, e, imamo manipulaciju na području nafte i zemnog plina, sa istragama veznih uz BP, Steto ili PEC. Imamo danje manipulacije što se tiče izvedenica i tržišta sirovina. Sve su to bile posljedice i e, krivog svačanja neoliberalizma. To je bila i tradicija, moram reći, od Gerharda Schrödera i Tony Blaira. Ellen McCarthy je sada jedna od onih koja po mom mišljenju pri regulaciji financijskog tržišta je osoba koja dolazi iz nečega što je zapravo vrlo dobro, vrlo zadovoljavajuće, imamo sankcije, imamo definicije i mislim da smo tu na pravom putu SAD e, ima nažalost već sada strože kazne od nas, no Alen ima još puno toga što moramo napraviti. Vrlo je šteta što gospodin Pomenika, možda se možeš još jednom osvrnuti na to, neće već kao što je rekao u lipnju e, predložio e, uredbu onoga što se tebe tiče, tvojih dosija, radi se o dosijima too big to fail banaka. Hvala lijepa. Gospodin jedna minuta. Predsjedniče, drago mi je e, što je prvotni e, e, sporazum o ovoj uredbi sada na stolu. Koliko ja mogu vidjeti, zakonodavstvo koje ćemo usvojiti je zapravo srednji korak u, u nekoliko vidova. Opseg primjene je zaista proširen E, e, manipulacija e, Libora, Eurobora je ugrađena u nova pravila. Isto se primjenjuje i na trgovanje na temelju povlaštenih informacija, na temelju tržišta, utjecaja na tržištu. OTC-ovi, trgovine koje se provode izvan redovitih tržišta su također uključeni. To zapravo predstavlja veliko tržište i zapravo neoznačen e, teritorij e, na kartama i smanjio se u odnosu po brojevima. E, još jedan važan vid je što su žviždači dobili bolju zaštitu nego prije. oni će sada moći izvještavati u različitim financijskim ustanovama i neće se morati bojati kazni, odmazde od poslodavaca E, mi zaista trebamo poštenije i stabilnije tržište. Pregovori o zloporabi tržišta e, moraju zadržati ovaj zamah tako da se može e, usvojiti povezana direktiva. Hvala. Hvala lijepa. A sada postupak spontanog javljanja. Imamo jedan, jednog govornika, gospodina Mikološeka. unutarnje tržište bez obzira s kakvim uslugama uključujući financijskim treba se temeljiti na jasnim pravilima igre transparentnostima i treba imati zaštitne značajke integritet financijskih tržišta integritet e, e, igrača na tržištu je e, zaista podrivan ne možemo očekivati da će igrači na tržištu postupati samo zato što su moralni i etični E, to mora biti e, pojačano donošenjem zakona a ti zakoni moraju se učinkovito provoditi a isto tako se moraju primjenjivati i sankcije kada je to potrebno ne etično nemoralno ponašanje mora se sankcionirati stoga podupirem uvođenje djelotvornih sankcija djelotvornih uredbi propisa koji će pomoći u ovom području. Hvala. Hvala bardzo. A sada dajem riječ e, povjereniku Bajenjeru. E, Hvala gospodine predsjedavajući. ću kratak i na ovom dosijeu. Želim zahvaliti gospođi izvjestiteljici i izvjestiteljima u Sjeni koji su se javili za riječ, koji su, za, koji su naglasili važnost ovog teksta. Kolega Regner, eh, Klinc, eh, gospođa Gapelc. To je tekst eh, koji je dio nečega što se tiče vrlo široke primjene. To je vrlo jak tekst, no to je dio i naših globalnih nastojanja. Što se tiče uvođenja reda i transparentnosti u financijska tržišta, uvođenja odgovornosti i kao što smo to nažalost vidjeli, to je potrebno. Sankcija isto tako kako bismo kažnjavali i prijedlozi koji su sada pred vama što se tiče reguliranja bankarstva u sjeni i e, monetarnih fondova. Kao što je to već jedan kolega rekao, mi još imamo mnogo toga za raditi u sljedećih mjeseci. Što se tiče razvoja financijskih tržišta, taj razvoj je vrlo dinamičan i Istina je da moramo biti sposobni prilagoditi se, evaluirati, vratiti se ponovno na ta pitanja kako bismo pokušali pratiti brzinu kojom se financijska tržišta mijenjaju, evaluiraju, a neki će se tako pokušati zaobići pravila kako bi se tako izbjegli određene sankcije. Naravno, ni ovdje nemamo kratkoročno pamćenje, moramo biti vrlo oprezni. Zbog toga imamo i klauzulu reviziji koja je toliko važna u ovom tekstu. Ona će nam omogućiti adaptaciju pravila, procjenu sadržaja e, tog teksta koji danas usvajamo. I e, gospođo Swinburne, da, što se tiče onoga što ste rekli, ja vas u potpunosti svačam, 15% prometa e, možda smatrate nedovoljnim, ja, vas, ja se slažem, ali to je kompromis koji smo postigli između zemalja članica i parlamenta. To je, podsjećam vas, minimum koji će postati obvezujući to po prvi put. I ništa ne sprečava zemlje članice, niti vašu vlastitu zemlju članicu, da uvedu još e, veću granicu ako smatraju da ovih 15% e, opsega prometa nije dovoljna kazna i e, naravno to je sve isto što se tiče klauzuli reviziji. No signaliram vas da ovo što ćete danas e, reći s vašim glasovanjem kasnije da će to biti znak e, sudjenicima na francuskom tržištu koji misle da se mogu sve, sve dopustiti, kojima smo mi sve dopustili i to će biti znak da to više nije tako. Zahvaljujem vam. Hvala lijepa, povjereniče. A sada da završimo i zaokružimo, sada dajem riječ gospođi McCarthy. Evo, još jednom zaista želim zahvaliti posebno svojim e, e, koji su radili na ovom vrlo detaljnom poslu, složenom poslu. E, čini mi se e, da ovo zapravo nisu e, ovo su minimalne sankcije a ne maksimalne postoji diskreciono pravo da se ide i dalje od toga a mi smo tu dodali dodatni uvjet za države članice da stave i snažnije sankcije dakle imamo djelotvorniji nadzor i provedbu ovo je početak dugoročnog procesa imamo mogućnost ponovo preispitati tu uredbu ali želim zamoliti kolege da podupru ovaj tekst bez amandmana. E, brine me e, e, amandman FDA za podijeljeno glasove zapravo se želi spriječiti nadležne vlasti da se počnu nositi sa zloporabom tržišta, ne bi mogli prikupljati dokaze, provoditi prekogranične istrage u skandalima kao što je Libor E, imali bi slobodu raditi što hoće. Dakle, molim kolege da ne glasuju za taj amandman. Treba nam globalna suradnja, suradnja na razini Europske unije kako bismo mogli provoditi te istrage. E, e, litvansko predsjedništvo nije ovdje, ali htjelo bi njima snažnu poruku poslati kao i povjerenik da bismo željeli započeti trijalog, da se prioritizira dosje, da se to zapravo završi sa kaznenim sankcijama. Znamo da su se neke države članice odlučile da Neću u tome sudjelovati ali to nije razlog da ne idemo dalje. nadam se da će litavsko predsjedništvo dati tome prvenstvo malo me brine e, čuti da to nije jedan od prioriteta predsjedništva ali to možemo promijeniti sa današnjim glasovanjem i možemo tu dati posljednji dio te, te slagalice e, i nadam se da ćemo danas snažno e, glasati za snažno pravilo o tržišta. hvala. Hvala. E, rasprava je zatvorena, a glasovanje će se e, provesti danas oko podne. A sada krećemo na sljedeću e, točku dnevnog reda, a to je rasprava o